E, poslovnika postupak ispitivanja emisija u stvarnim uvjetima vožnje. U, za uh, e, Envi će govoriti gospodin Javor, ima tri minute. Yes, please. Please. Yes. Gospođo predsjednice, povjereniče, dragi kolege, u ime odbora ENVI htio bih e, predstaviti ovaj prigovor e, na članak 106 e, poslovnika postupak ispitivanja emisija u stvarnim uvjetima vožnje zagađenje zraka uzrokuje stotine tisuća smrtnih slučajeva i košta nas stotine milijuna eura u liječničkim troškovima. NOx e, je jedan od glavnih zagađivača, e, uzrokuje e, rak pluća, mnoge respiratorne bolesti, zagađuje okoliš, dolazi do, dovodi do eutrofikacije Emisija NOx-a je uzrokom e, najmanje 75 tisuća e, preranih smrti u europskoj uniji. E, emisije iz vozila je su glavni uzrok tih emisija. A, dizelska goriva u stvarnim uvjetima emitiraju 80 miligrama Glavna stvar je da uspostavimo testove e, u stvarnim uvjetima vožnje kako bismo e, ograničili emisije e, lakih osobnih vozila i gospodarskih vozila. Međutim, ono što nam predlaže komisija nije sukladno sa ciljevima i e, uredbama koje smo već donijeli. E, e, to također ide protiv uredbe 306. Stoga prigovaramo ovoj uredbi jer bi to dozvolilo vozolima da E, emitiraju 165 miligrama e, NOx-a po kilogramu, što bi se e, primjenjivalo na sva nova vozila od 2019. Što krši sva ono što smo prije govorili to potriva ne samo uredbu već i mislim vjerodostojnost e, e, regulatornih tijela Europske unije. Rezolucija stoga e, traži od komisije da povuče ovu nacrt uredbe i da do sredine godine uvede stvarne testove u stvarnim uvjetima vožnje. Hvala lijepa. U ime komisije ćemo čuti gospođu Bjenkovska. Izvolite. Gospođo predsjednice, uvaženi zastupnici, danas govorimo o uveđenju novih e, postupaka testiranja automobila u Europi. Na tome radimo, kao što znate, e, već dugo vremena. Ali je slučaj Volkswagen e, naglasio hitnost preispitivanja ovog područja. E, utjecaj odluka koje smo donijeli, laboratorijski testovi znamo nisu pouzdani. E, stvarne NOx emisije e, dizelskih vozila su 400 mg po kilometru, a to je 4 do 5 puta više nego što to dozvoljavaju evropski propisi Stoga smo predložili e, temeljite promjene regulatornom okviru. Došli smo do rješenja koje je jedinstveno i koje je prikladno. Mi smo prvi u svijetu, prvi u svijeti koji će uvesti e, testove emisija u stvarnim uvjetima vožnje na cesti. Naše će rješenja potpuno promijeniti propise. Neće više biti moguće da se vara kod e, testova. Države članice koje će e, doći do komris e, u prvom ćemo imati 168 mg po kilometru i to do rujna sljedeće godine, a do siječnja 2020. to će biti ograničeno na 120 mg po kilometru Znamo da početni prijedlog komisije je bio ambiciozniji. E, već sam mnogo puta rekla da želim e, strože e, faktore sukladnosti, ali nismo mogli uvjeriti države članice. Želim podcrtati da je ovaj sporazum značajan napredak jer smo prepolovili e, emisije NOx-a u stvarnim uvjetima vožnje. E, automobilska e, industrija mora proizvoditi čišće automobile i poštivati naše okolišne ciljeve. Stoga to moramo provesti što je prije moguće. Stoga trebamo zatražiti vaš, vaše prihvaćanje ovog prijedloga komisije kao što sam vam također rekla, tu se nećemo zaustaviti. E, to je samo jedan dio paketa. Želimo smanjiti e, emisije NOx što je više moguće. I ako tehnološki napretak to dozvoli, e, doći ćemo do limita od 80 mg po kilometru. Stoga su ovi testovi obogaćeni jednim novom klauzulom. E, limiti se mogu e, prilagoditi ako se tehnologija e, popravi. Svaka će, svake će godine komisija preispitivati nove tehnologije i ako tehnologija se popravi i možemo imati točnija mjerenja emisija od 2020 imat ćemo pravnu mogućnost da snizimo uh, granice do 80 mg po kilometru. Već ćemo ove godine početi uh, s preispitivanjem i imamo tu vremensku granicu, uh, kraj godine. Ako proizvođači E, e, rade nacrte za e, automobile koji će se staviti na tržište za pet godina, oni će imati poticaj da imaju mnogo čišće automobile sa mnogo, čišćim, mnogo nižim emisijama. Tijekom ove godine komisija će predložiti treći regulatorni paket kako bi se povećala transparentnost E, faktori sukladnosti svakog vozila se mogu, moraju vidjeti u certifikatu sukladnosti. E, tako ćemo znati stvarne emisije svakog vozila. Nadalje, obećala sam da ćemo poboljšati e, sustav testiranja. S time i s tim raspravama ćemo početi već sljedećeg tjedna. Komisija će imati ovlasti da intervenira i komentira o korektivnim mjerama koje donose države članice. Sustav razmjene informacija e, i suradnja između država članica će se također pokazati. Slučaj Volkswagen pokazuje da države članice nisu koordinirano reagirale pa treba natjerati države članice da nadziru tržište, tržište i e, kontroliraju vozila koja e, dolaze na tržište. Kvalitet e, službi koje su odgovorne za homologaciju vozila te će se ovlasti pojačati. Više provjera i jači alati za provedbu propisa. Trebamo vratiti povjerenje naših građana u sustav i u automobilsku industriju kao cjelinu, o čemu se svi slažemo. Stoga hitno trebamo nove propise o homologaciji. I na kraju nekoliko o, o, o riječi o Euro 5-6 e, e, prijedlogu. E, predlažemo novo zakonodavstvo o e, e, emisijama u e, stvarnim uvjetima vožnje govorimo o ovlastima komisije trebamo brzu provedbu procedura testiranja u stvarnim uvjetima vožnje. Naravno, raspravljat ćemo s vama i s vijećem da nađemo uravnoteženu soluciju. Moramo očuvati naš e, okoliš, a isto tako održati ravnotežu između institucija. Uvaženi e, zastupnici i zastupnice, nadam se da vidite koliko smo mi angažirani na ovom području. E, tražit ću oštre mjere protiv onih koji se ne budu držali novih propisa moramo pojačati učinkovitost našeg zakonodavnog sustava kako bismo zaštitili i potrošače i okoliš. Hvala gospođo povjerenice. Sada imamo raspravu. Gospodin Pelet e, ima prvi riječ. Hvala povjerenice, kolege i kolegice, e, dobar dan. Znamo o čemu se ovdje, ovdje radi E, želimo da se emisije NOx-a smanje i to što brže. Danas nam je povjerenica potvrdila da e, e, automobili emitiraju šest puta više NOx-a nego što je dozvoljeno. Stoga nam je svima u interesu da to smanjimo. E, testovi u stvarnim uvjetima vožnje će odrediti e, koji automobili krše propise. E, ovlaštenja treba uvesti. Povjerenice, rekli ste da ćete vrlo brzo predstaviti parlamentu niz prijedloga o homologaciji E, nacionalni sustavi kontrole moraju biti nezavisni, e, čvrsti i pouzdani. E, a sada rasprava o delegiranim naspram provedbenim aktima. U budućnosti će se parlamentu to uključiti, trebamo zahtijevati zahtijevati delegirane, a ne provedbene akte. Treba preuzeti inicijativu, treba adaptirati e, automobile novim tehnologijama. Hvala. Gospodine Pelet, imate jednu plavu karticu od gospodina Sanija. Gospodin Zani, imate riječ. Postavite, molim vas, pitanje. Izvolite. Hvala lijepa i hvala lijepa e, kolegama. Ja sam pristaša strogih propisa i pridržavanja tih propisa. Ali molim vas, e, pomognite mi da donesem odluku ovdje. Jesu li pravila bila prestroga ili je industrija kasnila u poštivanju propisa? Da, kolega. Ne znam je li to baš relevantno. E, najvažnije je da izvučemo zaključke iz stvarne situacije. Ovi skandali su zaista pretjerali svaku mjeru. E, ono što je važno, e, trebamo smanjiti emisije što je prije moguće. Moramo ispitati što je pošlo krivo. Jedan od zaključaka će biti da sustav homologacije mora biti poboljšan, mora biti nezavisan i čvrst. E, na to se moramo fokusirati. A stvari će postati jasnije nakon istrage. E, što brže e, smanjimo emisije, to bolje za javno zdravlje. Gospodin Stas eh, bi eh, vam dao plavu karticu, evo vi ste jako popularni izgleda. Gospodin Stas Marije. Hvala lijepa predsjedateljice, gospodine Pelet. Htio sam zapititi eh, koje će pozicija vašeg kluba biti za dva tjedna kod glasovanja hoćete li glasati u javnom interesu, interesu javnog zdravlja, hoćete li glasati za rješavanje problema i e, zatražiti od komisije pravo rješenje. Ako to ne učinite, onda ćete učiniti suprotno, e, glasat ćete e, za povećanje od 80 na 160 mg po kilometru. Hvala predsjedateljice. Hvala gospodine Stas na ovom pitanju. Gospodin Stas, ono što će naš klub učiniti je u javnom interesu. E, čuli smo povjerenicu, novo dizelsko vozilo e, ima emisiju koja je četiri do pet puta veća od dozvoljene emisije. Za godinu i pol stoga ćemo vidjeti značajno smanjenje, najprije e, e, smanjenje na pola, a onda smanjenje i do 80 mg po kilometru. Trebamo gledati stvarne emisije NOx-a danas i to usporediti s prijedlogom. A to je e, smanjenje od najmanje 50% za godinu i pol. I gospođa Van Brandt ima minutu. Hvala vam, predsjedavajuće. Ne trebam puno argumentirati jer mislim da je to prethodni govornik uradio. Ne trebam objašnjavati zašto sam potrebni ti testovi u stvarnim uvjetima, no želim da stvari budu jasno sagodane. Mi smo nakloni ovom prigovoru jer želimo da imate mogućnost napraviti bolji prijedlog od ovo koji ste danas iznijeli. Danas ste rekli dobre stvari, uopće ne sumnjam, ne dovodim u pitanje vaše dobre namjere, ali mislim da nam je potreban ambiciozni prijedlog, što nije moguće i što nije prihvatljivo, to je da tehnički odbor donosi odluku koja će umanjiti normu Euro 6 o kojoj smo raspravljali i koja je usvojena zajedno s komisijom prije 10 godina. Tako da od vas očekujemo bolji prijedlog te da imamo e, konformitet e, na razini 1, što je jako važno, iznimno važno, jer ćemo tako poštovati norme koje smo zajedno demokratski e, izglasali. Dakle, ostalo vam je još vremena, tako da se nadam da ćete napraviti za prijedlog. Gospodin Girling, imate jednu minutu. Hvala predsjedavajuća. Mislim da svi slažemo da ono što želimo jeste bolja kakvoća zraka. Želimo e, laboratorijski testirane e, testove i što prije. Naravno ima puno tehničkih detalja oko koji se treba dogovoriti, no temeljne stvari nalaze se na stolu 28. listopada. Na tom sastanku došlo do pravih promjena. Do 2020. imat ćemo zajedno ograničen faktor konformnosti od 1,5. Kada se razmatra činjenica da neki, e, neka vozila koja sada se kupuju 5 do 6 puta više e, ispuštaju na a kako onda možemo e, nastaviti. Ljudi u Europi koji imaju e, respiratorne probleme zaslužuju da se stvari promijene. Znam da svi mi želimo konformnost od e, faktor konformnosti jedan, naravno svi mi to želimo i vjerujem da ćemo to ostvariti do određenog datuma. No ako ovo podržimo onda nećemo to ostvariti. To može samo stvoriti odgode od e, par mjeseci. To je eto, cijena poboljšanja zdravlja za milijune europljana. Dakle, iskoristimo ovaj prijedlog o mogućnosti, složimo se da kada dođemo do te konformnosti 1, da se treba e, ustati iznad e, ovih e, uskih stranačkih interesa i zadovoljimo potrebe naših ugrađana. Hvala gospodine Gembrandi, imate dvije i pol minute vremena. Hvala predsjedavajuća povjerenice, hvala vam na vašem doprinosu. Najprije želim istaknuti sljedeće. Ne smijemo izgubiti svida sljedeće. Ova tema jako zanima europljane. Europljani žele čist zrak i europljani su šokirani kada vide da ih je automobilska industrija prevarila. Kao drugo, komisija je ta koja je odredila za prioritet bolje upravljanje. E sad, ovo je kriv prijedlog. Ovdje nemamo ocjenu učinka i nitko od strane država članica ne preuzima odgovornost što se tiče te odluke i doista je znakovito da kada vidimo da je ponovno vijeće odsutno. Donesen je donesena odluka u Briselu, no države članice to trebaju provoditi, a čist zrak nije nešto što će naši sugrađani skoro imati. Čist zrak je jedno temeljnih prava ljudskih bića. No evo jedno pitanje za poverenicu. Kako čelnici naših europskih gradova mogu stvarati čist zrak, dok istovremeno auti koji zagađuju taj zrak voze diljem Europe. Kako želite da gradonačelnici proizvode čist zrak? Evo, grad poput London na 7. siječnja je već prekoračio granic, gornji prag NOx-a. Dakle, 7. siječnja je e, prekoračio gornji prag proizvodnje emisija NOx-a za cijelu 2016. godinu. Dakle, kako <laughs> hoćete da oni imaju čist zrak? Za kraj, povjerenice u nizozemskoj 2015. godine E, izabrana je riječ godine, a to je bila Schumel Software, a to je jedan program, e, informatički program e, zlonamjerni koji vara klijente, a na taj način su nizozemci opisali europsku politiku u tom riječju. Dakle, ako nastavimo ovim putem, sljedeće godine ćemo imati drugu omiljenu riječ, a to će biti politika prijevare. Hvala, gospođa Kiljonen, imate riječ na jednu minutu. Svaki drugi europljanin živi u gradovima, a tu je promet odgovoran za zagađenje zraka i to e, izaziva 430 e, preuranjenih e, smrti slučajeva u Europi, 940 milijardi troškova e, zdravstva godišnje. Dakle, kada govorimo o čistoći zraka, ovdje se ne radi o nekoj sitnoj pojedinosti. Kako je dakle moguće da se ne kontroliraju emisije NOx-a? Posjećam vas da imamo 80 mg kao prag. Treba se onda držati tog gornjeg praga od 80, a ne započinjati sa 168 pa se spustiti na 120 ili koliko već. Potrebna nam je obvezujuća granica, ograničenje i ne smijemo dovoditi u pitanje sporazum Euro 5 i Euro 6. U svakom slučaju trebamo revidirati te ugovore. Stoga se nadam Stoga se nadam da ćemo u narednih deset godina biti u stanju reći da smo ograničili emisije nox jer ponavljam, to predstavlja ogromne troškove za zdravstvo, to predstavlja milijarde eura. Nadam se da ćemo dobiti puno ambiciozni novi prijedlog kako bismo zaštili zdravlje naših sugrađana. Hvala. Hvala gospodin Eichhout, imate riješne dvije minute. Hvala predsjedavajuća, hvala povjerenice na objašnjenju prijedloga. Ponovno sam e, razočaran time jer sam očekivao također čuti koje potencijalne promjene vi vidite u ovom prijedlogu. A ono što sam Zaključujem iz vašeg govora, gospođo povjerenice, jeste da više nema nikakvih mogućih promjena. Ono što je dogovoreno od strane država članica, koje doista nisu ovdje nazočne, jest da sva vozila mogu proizvoditi do 168 mg po kilometru do 2018. godine. Vi ste spomenuli samo datum za nove modele, ali imamo isto tako i e, ograničenje za 2019. godinu koje se odnosi do dvije, za sva vozila, a imamo ovaj konformitet e, od 1,5 što znači da se sa 80 na 120 prelazi, ali tek 2021. E, iako 2007. smo već mi kao su, su zakonodavci odlučili da će se preći na 80, 2000, 80 mg km 2014. To smo uradili na E, kolegislacija. Ono što se radi na tehničkom e, sastanku kaže se da ta vrijednost može preći na 120 do 2021. Dakle, čak i ako ste s jedne strane za automobilsku industriju, ne možete pristati na činjenicu da se na tehničkom e, sastanku od, mijenja ono što smo mi kao su zakonodavci odlučili. Evo, danas u nizozemskim novinama Gospodin Belet Opel s jednim autom sa blagom softverskom e, izmjenom prelazi sa 750 na 200 u jednom jedinom danu, a vi slažete da imaju vre, da im se da vremena od 2021. godine da razvodne prijedlog koji je odlučen 2007. godine. To je ono što, na što vi sad pristajete i komisija i socijaldemokrati postavljaju jasno pitanje da li ćemo dobiti novi prijedlog o e, konformitetu, da ili ne, i mi želimo dobiti jasan odgovor večeras. Hvala. Hvala. Sljedeći govornik je gospođa Evi. Imate riječ jednu minutu. Hvala predsjedavajuća. Naš klub eh, zastupnika pet zvijezda slaže se s onim što se ovdje dešava. U biti ono što se dešava ovdje je prava prijevara, a ovo nam se predstavlja kao nešto jako ambiciozno, jedinstveno u cijelom svijetu. Da. Kaže nam se da se ovdje radi o velikom koraku naprijed, no ono što se ovdje predlaže neće ništa napraviti jer će auti moći i dalje zagađivati što više, puno više nego prema postojećim ograničenjima. Jasno je da je automobilska industrija spravljala sa 7 godina, što je jako puno kako bi prilagodila stvari i ispoštovala ograničenja u stvarnim uvjetima vožnje. Dakle, sedam godina su imali raspolaganje. raspolaganju. Sada mislim da komisija mora što prije moguće predložiti e, valjano, valjanu mjeru koja će zaštititi e, zdravlje naših sugrađana. Hvala, gospođo Tornano, imate riječ na jednu minutu. Hvala, predsjednice. Dragi kolege, ovo je jako neprijatna dilema kojom se trebamo baviti. S jedne strane imamo Europsku komisiju koja je imala dobru ideju, dakle ublažiti e, ograničenja za e, male automobile, dakle bila Fera Volkswagen ili ne, moramo priznati da su ograničenja koja su nametnuta automobilskom, europskom automobilskom sektoru e, ogromna, a s obzirom na svjetsku konkurenciju, otvaranje granica bez ograničenja, eksploziju nezaposlenosti, moramo priznati da komisija konačno brani naše interese. S druge strane pak e, komisija ide e, na, postupa svojim omiljenim načinom za obilježenjem parlamenta. Istina je da naši odnosi moraju biti utemeljeni na transparentnosti, i međusobnom poštovanju i odgovornosti, a ovaj parlament bi mogao smiriti svoje birokratske ekscese, ali istovremeno e, gospodarski rat je započeo, moramo se djelovati i to je razlog zbog kojeg ćemo se mi suprotstaviti ovom prigovoru. Gospodin Lizi, imate riječ na minutu i pola. Hvala predsjednici, povjereniče, kolege i kolegice. Istina je e, po e, podacima komisije 400 e, tisuća ljudi u tisuća ljudi umire prerano zbog emisija. Mnoge zajednice imaju teškoće da se pridržavaju vrijednosti Europske unije mi smo zato uvijek govorili da trebamo na izvoru e, smanjiti emisije. E, tome pripadaju i automobili, stoga želimo e, rješenje za testove u stvarnim uvjetima vožnje. Ne možemo imati vrijednosti koje su potputno nestvarne ali pitanje koje i proizlazi iz ove opće izjave E, nije jednostavno. E, odbor je rekao da prijedlog nije dovoljno strog, stoga ga odbacujemo. A po mom mišljenju onda ima i za to razloga, naročito zbog toga jer e, odbor GROW je predložila one vrijednosti koje je predložila. Možemo reći samo da ili ne. Znam od mnogih e, angažiranih e, političara da e, da ako odvijemo prijedlog da ćemo dobiti nešto strože. Već će biti tako da nećemo imati nikakvih propisa. Stoga smo mi za kompromis koji će nama dati sigurnost u planiranju. Moramo imati strože propise kroz kod homologacije i strože testove. Mislim da ćemo se o tome moći složiti. Hvala lijepa. Gospodine Grote ima minutu. Hvala lijepa. E, njemački gradovi iz e, države iz kojih e, ja dolazim imaju ogromne teškoće sa čistoćom zraka. Što mogu reći s ovim prijedlogom? Imamo faktore koji e, e, e, nas dovode od eura 6 na euro 5. A, ako dođe do kompromisa, a na tome radim i to želim, kada ćemo prestati sa faktorima pogoršanja? Što mogu reći gradonačelnicima? Hoće li to trajati 20 godina? od 2007. do 2027. Što ste se predstavili? E, da li vidite opasnost da kod e, pridržavanja granica čistoće e, zraka da komisija bude tužena kao što je to bilo kod endokrinih faktora? Da li, kako se osjećate u tom smislu? E, ako sada se trudimo da ovdje e, diskutiramo, a vijeće nije prisutno, to je stvarno sramotno. Hvala. Hvala. Gospodin Precel ima riječ. Imate jednu minutu. Gospođo predsjednice, gospođo povjerenice, dragi kolege i kolegice. E, smanjenje NOx emisija je sigurno cilj koji nas sve ujedinjene ujedinjenoj. To su svi govornici danas istakli. E, međutim, ipak imamo danas e, cijeli niz e, kritike automobilske industrije. Međutim, nije krivnja industrije da su pravila takva kakva jesu, da homologacija dolazi iz laboratorija nije prijevara od automobilske industrije e, kao što su mnogi govornici rekli e, već je to nesposobnost politike da ima testove koji e, su bliski stvarnosti ako se e, gospođe i gospode o tome sporazumimo u budućnosti onda, smo, onda ćemo zaista nešto postigli kao što je rekao kolega e, Belet rekao govorio je o inteligentnoj e, industriji automobila ali o inteligentnoj komisiji još nitko nije govorio Hvala gospodin Torvalc, sljedeći govornik Hvala vam predsjedavajuća, povjerenice. Ima jedno jednostavno pitanje o kojem možemo razmisliti. U zakonodavnom postupku što činiti kada službenici podrivaju svoj rad? Sada imamo situaciju kada komisija zaključuje da smo došli do kraja jednog postupka. Mogli bismo zamisliti također da Volkswagen nije ne bi bio u stanju opstati da je komisija zaštitila svoje vlastite interese i moramo znati da ovdje komisija ima veliku odgovornost opisujući svoje buduće programe. Hvala gospođo, da li imate riječ? Drago kolege, odluka iz listopada je skandalozna. S krišom se dopustilo proizvođačima da e, zagađuju. Do 2020. mogu prebacivati norme e, ograničenja za e, zagađenje, to će prebaciti preko 50% e, norme o zagađenju. To ne samo da e, ne poštuje nikakve mjere nacionalne, već niti e, odluke koje znose na europskoj razini. Mi nismo službenici automobilskog automobilske industrije, nismo njihovi lobisti. Umjesto da budemo Vrijeme je sada da država članice, komisija i svi odluče na čijoj su strani, dakle da budu na strani potrošača planete i ova skandalozna odluka mora biti već sljedećeg mjeseca odbačena, pozivam države i komisiju da to isto tako naprave i da razmotre konačno uspostavu pravih sustava kontrole, homologacije koji će biti neovisni, doista neovisni i prave e, testove u stvarnim uvjetima i to da se napravi što prije moguće. Gospodin Jalk, imate riječ, jednu minutu. Predsjedavajuće, dragi kolege, povjerenice, skandal koji je potresao automobilsku, njemačku automobilsku industriju u rujnu prošle godine otkrio je velike e, neravnoteže što kada se radi o e, industrijskoj stvarnosti i normama o emisijama e, zagađivačkih plinova. Slažem se Dakle, kao prvo da to ima veliki utjecaj na javno zdravstvo, a drugo na nedostatak e, postojećih e, pravila. Ovdje imamo utrku na, za gospodarskim rastom. Imamo pravi dogm, pravu dogmu koja je istrajala. Tu se puno toga radi u korist e, američke i europske industrije. Tu se tvrdi da se smanjenje emisija zagađivača radi na određen način antimondializacije koju niko ovdje ne želi spominjati. U biti kad sve zbrojimo tekst komisije i nije toliko katastrofalan. Hvala gospođo Grostet, izvolite. Hvala predsjedavajuća. Svi priznajemo naravno da automobilski sektor mora napraviti ogromne napore kako bi ograničio e, emisije zagađivača i noksa. Do sada je bila nedostatna transparentnost i iskrenost, što je apsolutno neprihvatljivo jer naši građani moraju znati sve što trebaju znati o kakvoći zraka i udišu i zato e, imam, moramo imati e, ove testove u stvarnim uvjetima i da mora biti obvezujući. No, ja se protivim ovom prigovoru jer bi to uveliko e, odgodilo uspostavu i usvajanje ovih testova koji su puno bolji od, postojeć, od dosadašnjih koji nigdje za sad ne postoje. Dakle, bilo bi neodgovorno i za okoliš i za automobilski sektor da se odgodi e, za ne zna se kad te nove E, testove. Ono što nam je potrebno je ravnoteža između zaštite e, zdravlja europljana i zaštite e, europske automobilske industrije, a ovdje se nudi nepostojanje rješenja i odgađanje. Dakle, za četiri godine ćemo imati reviziju sustava konformiteta koji će nam omogućiti da budemo još zahtjevniji za smanjenje emisija u automobilskom sektoru, no to sve ne smije se napraviti nego tako što ćemo pratiti industriju u tom postupku i što ćemo spostavljati da će sve vrijednosti biti e, ispoštovane. Moramo povratiti povjerenje naših sugrađana i to je od ključnog značaja za budućnost naše industrije koja je e, jak stup našeg gospodarstva. Tražimo od komisije da to napravi kako bi e, napravila bolje i neovisnije sustave testiranja. Hvala. Sljedeća gospođa Dali. Imate riječ na jednu minutu. Hvala. Hvala predsjedavajuće, dragi kolege. Prije devet godina je usvojen ovaj zakon, a sada imamo tehnički odbor koji je sačinjen od stručnjaka. Sastao se i rekao da E, odjednom e, automobil mogu zagađivati dva puta više nego što je odlučeno prije devet godina. Dakle, iskreno govoreći, ovo nije stručna odluka, već politička odluka. Uloga političara je da se postaraju i da zajamče da e, da se pobrinu za zdravlje svoje, svoje djece i svojih sugrađana. I ja ovdje tražim od europskih lidora, koji uopće nisu zastupljeni da odbace ovu mjeru. E, ne može se povećati zagađenje do 2020. godine. Ovo nije trenutak da se e, posustane pred lobijem automobilske industrije. Devet godina više nego dovoljno za njih da se prilagode mjerama. Ma ja se pitam, htio bih čuti zašto se ovo desilo sada i koja jamstva imamo danas. Hvala gospodine Kramer, imate riječ Kramer, imate riječ na jednu minutu. E, gospođo predsjednice, dragi kolege. Već godinama znamo da se vara, laže, e, to su svi znali i u Europskoj uniji i u državama članica. E, imamo tehniku, ali to je stvar novca koja koji se treba uštediti. Upravo kod dizela imamo najveće probleme E, e, za dizel se u Njemačkoj e, pa, plaća 18 centa manje nego za benzin. To se može promijeniti. Zašto ne sada? U tom smjeru treba ići. Poštenjačina ne smije biti glupan. Nisu svi varali. Neki su se držali propisa, njih ne smijemo kažnjavati. E, kazniti treba one koji su varali i lagali e, stoga ne smijemo e, prekoračiti granice o kojima smo se složili trebamo odbiti prijedlog komisije hvala lijepa Gospodin Švab ima riječ. Gospođo predsjednice, ja bih u prvom redu naglasio da nitko ne postavlja u pitanje smanjenje NOX-a. E, to moramo, tome moramo stremiti, ali to se e, ne radi se o oštoti za oštećene građane. Radi se o tome hoćemo li e, prihvatiti provedbeni akt komisije ili ga prihvatiti. Ako ga odbijemo onda nije sigurno da će svijetu i biti bolje, da će se okoliš očistiti E, e, mislim da ćemo tako ući u još veći rizik. Najbolji korak je e, ovo što se sada predlaže. Stoga molim da još jednom razmislite možete li to prihvatiti. Mi također želimo da ne kažnjavamo poštene ljude E, imamo e, cijeli niz poboljšanja koje treba uvesti, ali dragi kolege i kolegice, e, gospođo povjerenice, ne samo kod homologacije i kod testova, imamo poboljšanja koja su potrebna na mnogim drugim područjima stoga bismo mi u Pučani e, prihvatili ovaj prijedlog. E, mislim da komisija uspješno radi na tome da dođemo do dobrog rješenja. E, mislim da ćemo onda napredovati u drugim područjima gdje će se također uvesti poboljšanja. Hvala lijepa. Hvala. Gospodin ima jednu minutu. Hvala vam lijepo, predsjedateljice. Odbor o čijoj odluci sada ovdje govorimo donio je tu odluku istoga dana kada smo i mi ovdje u parlamentu donijeli vrlo ambicioznu odluku o ciljanim vrijednostima za nacionalne emisije. E, onečišćeni zrak ubija i tek sada polako postajemo svjesni koliko onečišćeni zrak ubija naše državljane. No još od 2006. godine znamo da postoje razlike između stvarnih emisija u svijetu i laboratorijskih testiranja. 2011. godine i komisija je to priznala. Ne možemo imati situaciju gdje gotovo 10 godina nakon tih izvješća moramo e, birati između standarda u kojima smo već odlučili i u komisiji u ovom parlamentu i loših e, testiranja koja se loše provode. Komisijo moramo prestati donositi odluke iza zatvorenih vrata, moramo se pobrinuti da naše odluke dolaze do e, čišćijeg zraka i to uz odgovornost e, ovoga parlamenta. Hvala vam lijepo. Gospodin Van de Kamp. Zahvaljujem predsjedateljice mislim da ne smijemo danas ovdje izbjegavati pitanja. 2015. godina bila je loša godina za europsku automobilsku industriju. Potrošači i javna tijela imaju pravo na dobre i točne informacije o čistom zraku. Za mene je ključno pitanje jesmo li riješili ovaj problem za naredne godine. E, moja kolegica Elize Beret već je naglasila stajalište europskih pučana. Želimo imati vrlo kratke rokove unutar kojih ćemo morati riješiti e, pitanje emisija dušikovih oksida. E, nadalje, odobravanje e, sustava homologacije i nacionalnih sustava. Može li nam komisija danas jasno reći kako izgleda vremenski raspored, koji su rokovi, jer s one strane vječnice kolege su izgubili strpljenje, no moramo biti realistični. Dakle, treba uzeti u obzir i moguće smanjenje e, gubitak radnih mjesta. E, potom imamo i zaključ sa sastanka COP21. Također treba voditi računa da je ovo otkriveno u SAD-u, a ne u Europi. Hvala. Hvala lijepa kolegi i kolegice, gospođo povjerenice. Gospođo povjerenice, e, mislim da je sada lopta na vašem terenu. Komisija je odgovorna za to kao egzekutivni organ da, je, da se ovaj problem e, e, riješi na pravi način. Neosporno je da ono što je došlo od tehničkog odbora i e, da, što vi predlažete da to nije prihvatljivo. O što bi ja htio od vas čuti je sljedeće. Hoćete li načelo stvarnih uvjeta vožnje u unijeti i u propise u, o homoligaciji. A drugo pitanje, zašto Europska komisija godinama e, nije e, slijedila indikacije međunarodnih e, centara za testiranje? Hvala. Hvala. Gospođa Gardini ima riječ. Zahvaljujem predsjedateljice. Smatram da rasprava koju ovdje vodimo pokazuje kako smo svi ujedinjeni, svi idemo u istom smjeru, na tome smo dugo radili, svi želimo ostvariti poboljšanje kakvoće zraka, u to nema nikakve sumnje. I u posljednjih desetljećima došlo je do poboljšanja kakvoće zraka u Europi. Sva sreća da je tako, no moramo nastaviti na tome raditi. Također moramo pomiriti ekologiju sa gospodinom gospodarstvom e, kao što je to prije nekoliko dana napisao e, jedan zanimljiv italijanski pisac u našim novinama. E, naravno, važno je da gospodarstvo ne šteti zdravlju naših građana. Dakle, u tom smislu slažemo se sa onima koji se zalažu za ekologiju, ali e, s druge pak strane kad bismo to prihvatili ponovno bismo e, pokrenuli e, nove rasprave i tada neće doći do trenutačnog poboljšanja kvakvoće zraka. Dakle, ako ponovno krenemo u raspravu o samoj srži ovoga prijedloga, stoga se mi zalažemo za to da se prihvati ovaj prijedlog kako bismo odmah vidjeli rezultate te odluke. E, naravno ne želimo da dođe do preranih e, slučajeva smrti uzrokovanih e, previsokim količinama dušikovih oksida i drugih spojeva. Naravno u budućnosti se moramo zalagati i za još bolja industrijska rješenja. Hvala vam lijepo gospodine Paulući, izvolite gospođo predsjedateljice, eh, htio bih eh, vijeću putem vas poslati poruku koliko smo ljuti što oni danas nisu ovdje nazočni. Ovo je važna rasprava i oni bi doista ovdje trebali biti. Molim vas prenesite im to. A kada je riječ o laboratorijskim Um, ispitivanjima vezanim uz dušikove okside uh, ta uh, ispitivanja pokazuju vrijednosti koje se uvelike razlikuju od stvarnih uh, visina emisija i to je doista nešto što treba promijeniti sada nakon skandala s Volkswagenom pozdravljamo po nastojanje da se testiraju stvarne emisije u stvarnim uvjetima vožnje E, mi smo prihvatili vrijednost od 80 miligrama po kilometru, pa kako je onda moguće e, da 15 godina kasnije je ta vrijednost 168, e, sad smanjujemo to sa 168 miligrama na 120, ali to još uvijek nije dovoljno ozbiljno. Naprosto zabijamo glavu u pjesak. Hvala, gospođo Ajuso, izvolite. Poštovani kolege, predsjedateljice, povjerenice, naravno svi želimo bolju kakvoću zraka i bolji okoliš. Međutim, ako odbijemo ovu uredbu, e, postići ćemo nešto suprotno. Ako dakle budemo odugovlačili sa postupkom tada će se e, kakvoća zraka dodatno pogoršati. Ono što je danas pred nama su standardi Euro 5 i Euro 6 e, za e, odobrenje vozila koje se ispituju u laboratorijskim uvjetima no u stvarnim uvjetima morali bismo četverostruko povećati laboratorijske vrijednosti dakle imamo koeficijent četiri to je najbolje rješenje koje do sada imamo i u ovome trenutku ne možemo ga odbaciti. Stvarnost je takva da mi u ovom trenutku ne možemo na pouzdaniji način izmjeriti vrijednosti emisije u stvarnim uvjetima vožnje. Dakle, možemo samo poželjeti da nam tehnologija to omogućava da sve izmjerimo sa 100% sigurnošću, ali stvarnost je drugčija. Stoga, kada bismo odbacili ovaj propis, mi bismo zapravo odugovlačili i odgodili na dvije od, do tri godine i čime bismo samo išli na ruku e, ekolozima koji vjerojatno čekaju zaključke odbora za ispitivanje koji još nije niti počeo s radom. Hvala vam lijepo, gospođa Revoldalo. Ono što je rečeno, trebamo imati zdrava pravila kako bi zadržali e, povjerenje. Mjesec dana nakon COP21 kako ispoštovati ove izvršne akte koji se vraćaju e, na prijašnje norme e, govoreći da su postojeći, da su novi neostvarivi. Već četiri godine nam se stalno hvali sve čišće automobile. Ono što klijenti traže i svi oni koji su u dodiru s autima jest da ne moraju trpiti oliku razinu zagađenja, a mi ne živimo u laboratorijskim uvjetima, dakle normalno je da se traži stvarne uvjete za e, mjerenje e, zagađenja. Da li se povećanje maksimalne visine e, odobrilo kako bi se borilo protiv smrti na cesti? Ne, suprotno tome. Države članice dakle imaju na raspolaganju mogućnost da ostvare bolji kompromis kako bi se zajamčilo poštovanje europskih normi. Prihvaćanjem e, izvješća u veljači, e, odgode do veljače pružamo vam mogućnost da pokažete da i vi možete napraviti ono što tvrdite da radite. Hvala gospodine Gambus, imate riječ na minutu i pol. Hvala vam predsjedniče e, povjerenice. U ovoj raspravi moramo razmotriti sljedeće pitanje. Hoće li ovaj propis ostvariti napredak e, ili će nas priječiti u našim nastojanjima da smanjimo onečišćenje u Europi? Ja mislim da bi bilo dobro da komisija izradi sveobuhvatan paket mjera koje ćemo onda moći na odgovarajući način procijeniti, a čiji će cilj biti ostvarivanje e, našeg zajedničkog cilja, a to je smanjenje dušikovih oksida. Stoga moramo biti doista pozorni e, kada je riječ o mjerama praćenja i odredbama koje predviđaju praćenje. Dakle, moramo biti strogi prema industriji, ali ne možemo zahtijevati ono što e, je u suprotnosti e, sa trenutačnom tehnologijom. Mi dakako želimo da se zadrže i radna mjesta, želimo čistu Europu, ali nema smisla stvoriti Europu u kojoj neće biti radnih mjesta. E, Dakle, želimo Europu koja će biti referentna točka na svijetu u pogledu zaštite okoliša, ali i u pogledu industrije i gospodarstva. E, takvu Europu nećemo ostvariti ako ne budemo pomno popratili ovu raspravu i ako ne budemo prihvatili ovaj propis, dakle ako budemo dodatno odugovlačili. Hvala vam lijepo, gospođa Šaldemoz. Hvala vam lijepo. U potpunosti se slažem. Dakle, svi znamo da laboratorijska ispitivanja ne zadovoljavaju. Međutim, e, ovakve promjene ispitivanja E, bi zapravo omogućile više emisije dušikovih oksida i kao takve su neprihvatljivi. E, to je i kontraproduktivno. Neki od nas razmatraju paket zakonodavstva vezanih uz e, onečišćenje zraka. Tu je također smanjenje dakle cilj je smanjenje onečišćenja zraka znamo da nekoliko stotina, e, e, nekoliko e, tisuća stanovnika svake godine prerano umire upravo zbog onečišćenog zraka. Poštovana povjerenice, mi možemo bolje. Molim vas, izradite prijedlog koji će sadržavati prijedlog za učinkovito ispitivanje i u kojem neće biti ovoliko zakonodavnih rupa. Hvala vam lijepo. Gospođo povjerenice, kolege i kolegice, ovo je vrlo zanimljiva debata. Imamo granice i svi znamo da se to testira u laboratoriju, a ne u stvarnim uvjetima vožnje. Onda dođe do skandala i komisija traži načine testiranja u stvarnim uvjetima vožnje i, i e, dobro je i brzo došla do e, prijedloga o e, testiranju u stvarnim uvjetima vožnje. Trebalo bi je pohvaliti, a ne kuditi. Sada imamo testiranje u stvarnim uvjetima vožnje, sada to dobivamo, to je tehnološki moguće i to brzo. Oni koji su za to odgovorni, e, e, koji su odgovorni za zdravlje građana, e, oni koji to prijedlog odbijaju, oni će biti, a to ako budemo imali godinama loše vrijednosti na našim cestama a oni koji se brinu za brzo rješenje, za bolju kvalitetu zraka, naravno to neće biti idealno, ali ići ćemo korak po korak. Komisija je rekla da će se to i dalje razvijati. Ljudi, odlučite se, budite praktični, nemojte imati iluzije. Hvala. Hvala i vama. Idemo sada na spontano javljanje za riječ. Gospođa Šojte Pirik, izvolite. Hvala vam lijepo predsjedateljice i ja bih htjela raditi na rješenju, želim kolegama reći da rade na rješenju, no zanima ne mogu li nam komisija i vijeće pokazati kako bi to rješenje trebalo izgledati, jer e, ovaj čimbenik e, za usklađivanje može se e, prijeći i za 50%, a da to još uvijek bude u redu. Pravna služba nam je rekla da je e, pravna norma nerealistična. E, dakle, zanima me je li ovo možda razumnije rješenje samim time je li ostvarivije E, dakle, tu bismo se znači vratili na prvobitni prijedlog komisije koji sam ja uvijek e, zagovarala dakle gdje imamo katalizatore jer znamo da i u SAD-u automobilska industrija razmatra mogućnost ugrađivanja dodatnih katalizatora upravo kako bi ispunila zahtjeve koji se odnose na E, ekologiju. E, zanima me u čemu je problem, zašto se u Europi tako što ne prihvaća. E, razgovarala sam sa vođama europske automobilske industrije koji su mi jasno rekli kako oni žele biti predvodnik u tom području. Pa ne znam zašto, zašto tako što ne predlažemo. Molim sve govornike da se drže zacrtanog vremena jer već trajemo previše dugo. Hvala lijepa. E, izvještaj o e, emisija Volkswagena nas je dovoljno uzbunjujuću situaciju. Španjolska je deveti najveći proizvođač automobila u svijetu. Devet milijuna radi, ljudi radi u toj industriji. Mi moramo kao odgovorni političari e, usvojiti umjerene mjere E, kako ne bismo oštetili našu industriju. Moramo zaštititi i industriju i e, potrošače. Moramo učinkovito kontrolirati emisije kako bismo zaštitili okoliš. Stupanje na snagu e, propisa o testiranju u stvarnim uvjetima vožnje je naša obveza E, prema tome komisija mora pomiriti e, e, zahtjeve za hitnost sa drugim faktorima. Gospodin Polčak ima riječ, izvolite. Hvala što ste mi dali riječ. Ja cijenim jednoglasje ovdje, ali htio bih izreći žaljenje zbog stajališta vijeća. Sramotno je što nisu danas došli ovamo. E, međutim, e, laboratorijski testovi su nerealistični, oni su korišteni, a sada bismo trebali imati testove u stvarnim uvjetima vožnje. E, cijenim pristup komisije i smatram da prijedlozi, da bi prijedlog e, koji su nam podastrli bio kontraproduktivno. Naravno da svi želimo čišći zrak i manje zagađenja, ali ne smijemo e, zaustaviti razvoj. Gospođa Grapini ima riječ. Gospođo predsjednice, e, kolege, povjerenice, Prva primjedba koju bih htio izreći jeste odsutnost vijeća. E, naši bi interesi morali biti zajednički, mi bismo svi trebali biti prisutni. Moji kolege imaju pravo kad kažu da treba popraviti e, kakvoću zraka. I to ne samo u automobilskom sektoru. E, tu zaista okljevam ako odbijemo ono što komisija predlaže, e, to jest testiranje u stvarnim uvjetima vožnje, to bi značilo e, da produžimo ovu e, lošu situaciju. Ne znam da li bi to odgađanje bilo korisno za naše potrošače, za naše sugrađane. Mislim da je e, to ipak neko rješenje. Stoga e, mislim da trebamo dva puta razmisliti kad glasamo o ovom nacrtu e, uredbe. Komisija treba poboljšati parametre. Hvala lijepa predsjednice. Dragi kolege i kolegice, hvala Bogu što još imamo novinare, istražitelje. Oni koriste e, jer inače bi ovo varanje i dalje e, išlo i dalje. Jedan flananski e, novinar je radio posao tijela za testiranje. Potrošači moraju imati izbor E, da li žele snažnija vozila e, koje, dolja, e, koje dulje traju, vozila koja su brža, ali i više zagađuju. Mislim da trebamo izabrati zdravlje. Mi smo parlament, kolege i kolegice. Mi smo dužni našim biračima pokazati ambiciju. E, imamo mnogo još javljanja za riječ, ali nemamo e, vremena za to, pa ćemo se ovdje zaustaviti. Sada ću dati riječ u e, gospodinu Javoru koji će govoriti u ime odbora Envi. Hvala gospođo predsjednice. Dragi kolege, draga gospođo povjerenice, iz ove rasprave e, e, e, vidim da se svi slažemo s profesionalnog stanovišta da ovo što predlaže komisija nije realistično. Mislim da to nije dovoljno za naše ciljeve govori se o odgađanju, ali moramo biti pošteni uredba bi stupila na snagu 2019. pa imamo vremena da je popravimo. Treba potrošiti malo više vremena na donošenje bolje regulative koja zaštićuje okoliši. Ovaj e, pristup take it or leave it e, e, ovo što komisija radi s parlamentom mislim da to nije postupak e, demokratskog donošenja e, odluka. E, molim da stoga podržite ovaj prigovor, pa neka komisija i vijeće sjednu opet za stol i poprave ovaj prijedlog. Trebamo zaštititi evropske građane. Hvala. Hvala, a sada dajem riječ povjerenici Bjenkovskoj koja će zaključiti raspravu. Eh, hvala lijepa eh, uvaženi zastupnici, hvala vam na vašim mišljenjima. Ja u potpunosti eh, poštivam vašu zabrinutost. Međutim, okrenimo se najvažnijim pitanjima. Još jednom ću podcrtati da komisija nije zanemarivala signale prije, niti 2006. kad smo radili na prijedlog za Euro 5-6, 5-6 kako bismo smanjili emisije. Ali to je bilo za testiranje u laboratoriju i to treba naglasiti. 2011. i 2012. E, GRC je prvi puta e, ukazao da imamo problema sa emisijama u stvarnim uvjetima vožnje. Shvaćam vaše zabrinutosti, ali moramo e, završiti ovaj proces ne možemo predlagati nove e, prijedloge o faktorima sukladnosti. Prvo, jer države članice neće promijeniti mišljenja. Drugo, to bi e, znatno odgodilo cijeli proces. E, budimo jasni, ako nemamo pravila 2017. imat ćemo status quo imat ćemo emisije koje su četiri do pet puta više u stvarnim uvjetima vožnje, u stvarnom životu i e, četiri do pet puta više zagađenja. E, e, onda ćemo morati objasniti našim građanima zašto imamo 500 mg NOx po kilogramu a nismo ništa učinilo učinili da to smanjimo na 160. E, e, evo da e, kažem nešto o putu naprijed, bez prijedloga o faktorima sukladnosti. Mi ćemo dati izjavu za glasanje sljedećeg mjeseca moramo aktivirati klauzulu za faktor sukladnosti sljedeće godine. E, to, to je moja, moja osobna obveza. E, pojačat ćemo testove u stvarnim uvjetima vožnje. Na to se obvezujemo a nemamo novih prijedloga za faktore sukladnosti. To će vam dozvoliti e, možda ipak nekima od vas da e, pozitivno glasujete u ovom dosjeu. Hvala lijepa. Moramo privesti kraju ovu raspravu. sam prijedlog e, Rezolucija rasprava je zaključena. Glasat će se u veljači. Imamo sada priziv na poslanik. Izvolite. Gospodine Herbrandi. Hvala predsjednice. Upravo smo saslušali povjerenicu uh, i njene obveze za budućnost. Odluka koja je donesena u rde to je odluka komisije i vijeća Bez e, angažmana vijeća, angažman komisije ne vrijedi ništa. molim vas, pošaljite e, poruku vijeću da se izjasni kako bismo e, dobili pismenu izjavu od vijeća koje večeras nije prisutno. Gospodine Gibrandi tu se nije radilo o pitanju pravilnika, već e, je ovo bila politička intervencija. Dobro, idemo na sljedeću točku dnevnog reda. Imamo izvješće odbora za kulturu, a tu se radi o ulozi međukulturnog dijaloga, kulturne raznolikosti i obrazovanja u promicanju temeljnih vrijednosti Europske unije. Dajem riječ, samo malo da vidim.